Dear colleagues, good morning. I would like to welcome uh, Dobro jutro, dame i gospodo, pozdravljam uh, Jerome predsjednika uh, Ekofina i predsjednika Eurogrupa, ali i predsjednika Ekofina u ovom semestru. I imamo dakle danas saslušanje u kojemu ćemo čuti od njega e, rezultate nizozemskog predsjedništva u području rada Ekona. I u ime odbora zahvaljujem gospodinu Dajsoblumu na ovom duhu suradnje e, koji je bio vrlo izražen tijekom vašeg predsjedništva. Nastavio se rad na važnim pitanjima kao na Uniji e, tržišta kapitala, Edisu i tako dalje. I u sljedećim danima i sljedećim mjesecima također se taj e, rad nastavlja. IOP e, će biti stvar koja će se raspravljati u sljedećim danima. I također u području e, oporezivanja cijenima i napravljena kako predsjedništva u vođenju agende za oporezivanje dalje i također Nadamo se da će i uloga konzultacija od strane vijeća e, biti e, snažnije uzeta u obzir. Što se tiče paketa za izbjegavanje poreza i e, imamo vrlo snažan i ambiciozni tekst za koji se nadamo da će također biti uzet u obzir i nadamo se da će i agenda za pet sljedećih također biti sljedeća stvar koju ćemo raditi. Dakle, nastavit ćemo e, s ovim dijalogom e, tako što ćemo dati prvo gospodinu Dajsenbomu 10 minuta za uvodni e, govor. Jerome, izvoli. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici, da ste zadovoljstvo biti ovdje ponovno pred Ekon odborom i razmijeniti s vama neka razmišljanja izvijestiti onome što radimo e, u, kao predsjedništvo Ekofina. Zapravo je još e, prerano jer e, nam je prostao još jedan Ekofin sljedećeg petka. Tako da je još nešto posla preostalo. Ja, I naša agenda je prilično ambiciozna agenda koju smo predstavili na početku našeg predsjedništva. Sve što se odradilo u posljednjim mjesecima radilo se u e, klime i gospodarskog oporavka koja se nastavlja umjerenim tempom, ali ipak nastavlja. I mislim da ako pogledate ekonomski oporavak, e, možda nam je potreban više samodostatni oporavak, a manje e, ovaj, vjetar u leđa u smislu niskih cijena energenata i akomodativne monetarne politike, nama oporavak treba doći od snage naših gospodarstava u Europi, europodručju, e, dakle u Europi općenito. To još jednom podcrtava važnost koordinacije politika na europskoj razini kako bi se jačale strukturne reforme, jačala investicije, investicijska klima, kako bi se vodile odgovorne i učinkovite fiskalne politike i zdrave politike financijskog sektora, što je sve ključno da se smanji stopa nezaposlenosti koja je još uvijek previsoka u našim zemljama kao i druge, druga nasljeđa krize. Evo, samo vrlo kratko danas da podcrtam eh, i ocrtam ono što radimo konkretno. Radili smo na nizu zakonodavnih prijedloga ali dopustite da prvo kažem reći ili dvije o e, onome što radimo temeljem izvješća pet predsjednika. E, jedno je jačanje ili upotpunjavanje bankovne unije, dovršetak bankovne unije. E, to je isto na dnevnom redu Ekofina u petak Kada pogledamo ono što je učinjeno tu, mnogo toga je učinjeno. Prvi stup, jedinstveni nadzorni mehanizam, već je učinkoviti ključni igrač na, u bankovnoj uniji, drugi stup, jedinstveni mehanizam za sanaciju stupe na snagu prvog e, i u rad 1. siječnja ove godine i dao je doprinos e, u ovom smislu i na kraju puna e, transpozicija brd i scheme jamstva za pologe za depozite koje će uskoro biti e, dovršena od strane članica. E sada kada pogledam bankovnu uniju, svakako još je tu preostalo dosta posla, posebice što se tiče trećeg supa. A kako bi se time pozabavilo, pokrenuli smo ad hoc radnu skupinu temeljem predloga E, komisije za europsku schemu jamstva za depozite i također e, što se tiče smanjenja rizika je e, jednakih uvjeta za cijeli bankovni sektor. Tu još ima e, u ovom dosjeu koji je vrlo kompleksan, puno različitih mišljenja. Morali smo se tako organizirati kako bi se inicijative za raspodjelu rizika i smanjenje rizika vodile na paralelnim e, tražnicama i kako bi i e, razmjena mišljenja posljednjih mjeseci omogućila nam je da bolje shvatimo mnoge osjetljive i tehničke dijelove ovih kompliciranih tema. I naš je cilj postići sporazum o tome kako a, ići dalje u sljedećim godinama. To ćemo činiti u petak, sljedeći petak na Ekofinu. Dakle, ocrtati e, naše djelovanje u sljedećim godinama i po pitanju smanjenja rizika i e, raspodjela rizika, podjela rizika, te kako pronaći dobru ravnotežu za razne interese raznih zemalja članica. Bankovna unija samo je jedan dio e, financijske unije, kao što to ocrtava izvješće pet predsjednika. Drugi dio je unija tržišta kapitala i očekujem dakle da će Ekofin petak potvrditi sporazum o općem pristupu vijeća o uredbi o prospektu koja je ključni element e, unije tržišta e, kapitala i onda ćemo krenuti u trilog s parlamentom. Također naporno smo radili na dovršetku pregovora između su legislatora, su zakonodavaca o prijedlogu direktive o institucijama za mirovinsko osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i sutra je e, posljednji sastanak trijaloga, nadamo se uspješnom završetku toga. E, također paket sekuritizacije je jedan od važnih e, e, blokova na kojemu se temelji Unija kapitala, važan za gospodarstvo. Vijeće je već dogovorilo pregovarački mandat prošle godine i nadam se da će E, i e, parlament uskoro završiti sa preispitivanjem ovih predloga, pa možemo pokrenuti trialoge. Nekoliko nefinancijskih tema nadalje koji se odnose na dovršetak monetarne unije, počevši sa e, osnivanjem nacionalnih vijeća za, za tržišno za konkurentnost, a temeljem pozitivnih e, iskustava koje smo imali s ovakvom institucijom sličnom u Nizozemskoj. Dakle, izvješćavam, e, drago mi je da ćemo na Ekofinu najvjerojatnije, kako očekujemo, postići sporazum o tome, a odlučili smo da se ova vijeća prefokusiraju na razvoj produktivnosti, a ne samo troškovnu konkurentnost. Preporuka će također uzeti u obzir i specifičnosti nacionalnog procesa utvrđivanja cijena i poštivati također e, neke zakonska ograničenja u doćnim državama. Nacionalna vijeće za konkurentnost nisu jedini novi instrumenti po kojima smo napredovali za promicanje, e, u promicanju dobrih strukturnih politika, nego je vijeće dogovorilo i mandate za program potpore strukturnim reformama, a temeljem iskustava stečenih u raznim zemljama članicama u proteklim godinama, a s ciljem e, širenja mogućnosti zatraživanja tehničke potpore za sve zemlje članice u sljedećim godinama sa svrhom jačanja konkurentnosti rasta i radnih mjesta i veselimo se i stajalištu parlamenta o tome kako bismo o tome mogli početi pregovarati zajedno. Također, nadamo se da ćemo potvrditi opći pristup e, vijeća o e, fondovima tržišta novca. To je još jedna stvar koja je pred nama. E, nadam da to željno očekujete i nadam se da ću moći potvrditi to sutra kada ćemo da moći pokrenuti pregovore o toj temi. I postigli smo i sporazum o o direktivi o prospektu u vijeću. Druge stvari na dnevnom redu, na naš zahtjev, komisija je iznijela akcijski plan o financiranju terorizma, pranju novca, na, a na Ekofinu u petak e, e, razmotrit ćemo stanje stvari, ali možemo već sada reći da je postignut napredak, e, posebice što se tiče provedbe postojećih zakonodavnih pravnih akata. E, na posljedku možda po pitanju oporezivanja. E, prošlog e, mjeseca uspjeli smo e, jedan od prioriteta Europske unije u tom pogledu, znači revidirana direktiva o automatskoj razmjeni informacija i nadam se da ćemo kasnije ovog tjedna uspjeti postići i politički sporazum o direktivi protiv izbjegavanja poreza ATAD direktivi. A što se tiče nelegislativnog dijela ovog paketa za izbjegavanje plaćanja poreza, ECOFIN prošlog mjeseca usvojio je zaključke vijeća gdje poziva na stvaranje crne liste e, trećih zemalja država koje ne surađuju. Naime, vanjska dimenzija naše porezne politike ključno je važna, od ključne važnosti za naš rad. znatno smo napredovali u području PDV-a i e, E, postignuti sporazum o propisima za vouchere, to je nešto što se e, pregovara od 2012. Usvojen je u vijeću akcijski plan za PDV te smjernice za daljnji rad e, što se tiče hitnih i srednjoročnih mjera za borbu protiv PDV prevare i plaćanja PDV. -a. Mislim da mogu ovdje stati, naprno smo radili i e, hvala i na pomoći. Radit ćemo naporno i da je tijekom sljedećeg predsjedništva i to zajedno sa parlamentom također. Zahvaljujem. E, svakako da se, da se vidi da se naporno radilo na nizu tema. Znamo da neke stvari još nisu formalizirane, ali u sljedećem općem pristupu za fondove tržišt, fond tržišta rada e, ovaj odbor e, također e, pozdravlja dakle tu dobro jest. također vijeća, nacionalna vijeća za konkurentnost te širenje njihovog samog poimanja odnosno pojma konkurentnosti što je vrlo dobar i osjetljiv, naravno, dobar pristup ovoj osjetljivoj temi. Također, hvala na ovim zaključcima e, i onome što ćemo još učiniti čuti o bankovnoj uniji krajem tjedna. Evo sada možemo krenuti s našim e, govornicima. Ester izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Možda ovo naša kavnička priroda, ali evo čuti da je predsjednik kaže da je radio naporno, ali da želi raditi još napornije, to nas doista veseli. Dobro došli dakle kod nas na sastanku Ekona. Doista predsjedali ste vrlo ambicioznim e, nizemskim predsjedništvom u ovom području. I svakako nadamo se da ćemo vas još puno puta vidjeti ovdje i kao predsjednika Euroskupine. Jedno pitanje koje me možda muči je, su vaše nedavne napomene nizu e, e, medija o paktu za stabilnost i rast Naime, jeste li se o tome čuli sa komisijom e, konkretno i koja je bila njihova reakcija? Zašto je toliko vama to toliko važno? Naime, bilo bi to dobro znati jer e, mi se slažemo s ovom analizom da je važno osigurati da ovaj temelj koji imamo e, u svemu što radimo da ostane netaknut. Također, e, što se tiče dolazećeg Ekofina i Edisa, e, sutra će naš radni dokument, dakle s naše strane, biti gotov e, za sutra i biti će izazov, naravno, kao što ste rekli, obuhvatiti sve različite stavove iz samog parlamenta kod ovih svih međupovezanih pitanja koja su relevantna za Edis vi ste rekli da očekujete u petak e, da će se postići sporazum o tome kako dalje sljedećim godinama, sljedećim godinama. Čini se da je to nekako kao akcijski plan koji će omogućiti da i e, podjela rizika i e, smanjenje rizika idu paralelno a i gotovo istom brzinom. Možete li malo konkretnije nešto reći o tome? Naime, spomenuli ste činjenicu da BRD i DGSD nisu implementirani od strane tri zemlje članice u ovom trenutku, pa možete li reći kada mislite da će to biti učinjeno? Jer kako bi mi mogli dalje raditi na EDIS-u, bilo bi dobro imati taj temelj na kojem možemo to graditi. Nadalje, po pitanju ovih dviju agenda koje e, idu ruku pod ruku, kako možemo osigurati da ako e, smanjenje rizika ne ide dovoljno brzo, da to ne koči razvoj Edisa. Znači kako uspostaviti e, ovaj sustav e, osiguranja da će ove dvije stvari ići jednakom brzinom. I također da me na međunarodnoj razini ostanemo usklađeni od, na odgovarajući način. Evo, hvala dosta, dosta, evo. Hvala. Dakle, prva tema govori o, vjerojatnost, o vjerodostojnosti e, ovog pakta i ulozi komisije. Mislim, zabrinut sam, jer ako imamo sporazum među nama, važno je naravno da se svi pridržavamo svega i da, postoje određena fleksibilnost i ja sam govorio već o fleksibilnosti koja je važna u strukturnim reformama i nemam ja problema sa fleksibilnošću. Međutim, ovdje je uloga komisije ključna. Dakle, ako zemlje članice smatraju da su, da je odluke komisije teško razumjeti i predvidjeti i da nisu objektivne e, i da možda diskriminiraju između malih i velikih zemalja članica, to je onda nešto što nas jako zabrinjava. I mogu, e, mogu to osjetiti na, sastancima na sastancima Euroskupine da su ministri malo zbog toga zabrinuti. Dakle, mislim da komisija doista mora razumjeti da je ovaj pakt u njihovnoj, njihovim rukama. Mislim, komisija je čuvarica ugovora i e, ovdje i pakta i ako postoji različiti tretman u različitim situacijama za različite zemlje članice, teško je onda tražiti od svih nas da se pridržavamo onoga što je dogovorno. Dobro, dakle, rekao sam to, jesam i rekao sam to i komisiji i e, Komisija također znade kako je moj stav o tome i oni također se slažu da igraju važnu ulogu i da je moraju voditi objektivno i tako dalje. Dakle, načelno se slažemo, ali svaki put kad sam zabrinut, ja ću to jasno i glasno reći, jer mislim da kako Mario Draghi uvijek kaže da je fakt, da je fakt e, temelj povjerenja i to ne samo za financijska tržišta izvan eurozone, nego i između nas. Pa e, budemo onda pažljivi i pridržavajmo se onoga što smo dogovorili, to ozbiljno. Što se Edisa tiče, ono o čemu ovdje govorimo je ovama e, plan kojeg se pridržavamo do 2014. Znači, oprostite, naravno, mislim na 2024. Dakle, jedinstveni fond za sanaciju bit će u potpunosti uspostavljen. Dogovorili smo već zaštitne mehanizme, backstopa. Također, e, mislim također da ova e, schema za jamstvo bankovnih pologa također treba biti dio toga i uspostavljena, ali to sve treba ispregovarati i dogovoriti. Pa kako ćemo onda doći do, tog, e, do te faze u 2024. Naime, do tada treba obaviti još puno toga, a naš pristup mora biti uravnotežen, mora biti e, međusobno povezan sa svi obje strane agende, znači s jedne strane sve ovo što je negativno u bankama, smanjiti dakle smanjenje rizika za bankovni sektor, a s druge strane E, uključujući sve veću integraciju financijskih uredbi i e, seme osiguranja. Znači, detalje vam nažalost u ovom trenutku još ne mogu dati jer se na tome još radi, ali e, doista vjerujem da se to može učiniti. A to bi nam onda dao jedan roadmap, ovaj plan za sljedeće godine. I naravno da na tome još treba raditi. Znam da ste vi svjesni toga koliko je to teško, koji su različiti interesi ovdje uključeni i to su sve relevantne stvari. Dakle, povezat ćemo ove dvije agende jedno s drugom, osigurati da se jedno, ravnomjerno napreduje s obje strane, a, a imajući u vidu ovaj važan datum 2024. Thank you. Beres. Hvala lijepa. Pervanš Beres ima riječ. Puno hvala, predsjedniče. Gospodine Dijsenblum, li način na kojem govorite o ulozi komisije u primjeni pakta osobilnosti znači da pod tim podrazumijevate da je komisija arbitrarno premijenila pravila kako bi došlo do tog povjerenja koje priželjkujete morate vrlo jasno reći je li ili nije komisija ispravno primijenila pravila. Nadalje, National Competitiveness Board, nešto o čemu raspravljate u na vijeću, smatrate li normalnim da i Europski parlament ne sudjeluje u tim dogovorima, iako bi to trebao postati jedan od stubova ekonomskog upravljanja? Upravo ste u vašem odgovoru Ester de Langle rekli jedno, dok je Daniel Nui rekla koliko je to zakonodavstvo važno kako bi se osigurala stabilnost ekonomskih tržišta. Ne bojite li se da je plan rada koji nam nudite prespor kako bi se ostvarilo povjerenje u bankovnu uniju a rizik ako se ne dovrši bankovna unija jest da se na taj način oslabi ono što je već ostvareno u okviru prva dva stupa. Hvala, gospođo Beres. Na pitanje je li e, Europska komisija ta koja dobro primjenjuje pravila, e, način na koji radimo, ako ne primjenjuje, ECOFIN se s time ne smije složiti. Ali nedavno kad smo se pozabavili Španjolskom i Portugalom, to je e, dalo zapravo um, situaciju u kojoj se postavili puno pitanja je li to primjenjeno ispravno, jesu li, um, pravila primjene ispravno i sad ćemo o tome raspravljati na Ekofinu a postavljao se i e, pitanje primjenjuju se različita pravila za Francusku. Ja e, pokušavam zapravo shvatiti komentare prema kojim je Francuska zaslužila drugačiji tretman, i drugi imaju različite komentare i pokušavaju ih e, shvatiti. Naime, komentare da veće zemlje članice imaju drugačiji tretman od malih zemalja članica. To nije dobro za pouzdanje e, u međusobnim odnosima u okviru e, ekofina. Dakle, moramo imati pravila, ona se moraju primjenjivati i to je važno za povjerenje. Što se tiče ovog odbora za tržišno natjecanje, nacionalnog odbora za tržišno natjecanje, e, možda sam se morao time više pozabaviti nam što parlament nema uloga u tom prijedlogu. Nažalost, ja eh, bih nešto trebao učiniti po tom pitanju. Ne vidim zašto parlament ne bi u tome sudjelovao, ali možda eh, tu ima neki pravni razlog koji eh, nisam svjestan. Jesmo li prespori po pitanju programa rada? Pa imali smo dosta vremena barem da popunimo fond za sanaciju koji omogućuje sanaciju banaka u kratkoročno vrijeme gdje poluga omogućuje da se u relativno kratkom vrijeme namakne dosta sredstava. Postoji još mnogo toga vezano za banke čime se treba baviti ako želite da se e, tu e, nešto napravi po pitanju velike koncentracije e, državnih obveznica ili minimalne stope likvidnosti. To su stvari kojima se treba pozabaviti, a istovremeno možemo krenuti na bavljanje posljednjim aspektima bankovne unije. Bentluke, hvala, ja ću govoriti njemački. E, gospodin Dajsobom, u Njemačkoj mi cijenimo, i to ne samo oni koji su kalvinisti kad se naporno i e, radi puno trudi, međutim treba raditi u pravom smjeru, a tu sad imam nekih sumnji u pogledu toga kama ide bankovna unija. Dakle, ono što ste vi sada iznijeli kao obrazloženje za bankovnu uniju jest da bi svi građani Europske unije trebali imati jednaku sigurnost za svoje štedne pologe, a što se tiče trećeg stupa, dakle Edisa. Međutim, možemo to postići na drugačiji način, osim da e, stvaramo jedinstveno osiguranje pologa u Europi. Na primjer, time da se, na primjer, ide na rješenje koje ide na konkurentnost i koje omogućuje recimo da svaki građanin u Europi ima pristup bilo kojoj banci, odnosno bilo koja banka ima mogućnost djelovati u bilo kojoj državi. Onda bi e, bilo na građanima da svoje novce daju onoj banci koja daje najveću stabilnost. Dakle, moje pitanje vama je zašto se ne zalažete onda za takvo rješenje koje se temelji na e, konkurentnosti odnosno na tržišnu natjecanju banaka, umjesto da idete na EDIS koji je očigledno povezan sa raznim slabostima sa moralnim hazardom, narušavanjem tržišnog natjecanja između banaka, posebice onih koji jesu bankovno uniji i one koji nisu bankovno uniji. I s time je povezano također i e, bojazni preraspodjele i, e, ugrožavanja e, sustava osiguranja. Dakle, zašto onda ne ići na ovaj sustav tržišnog natjecanja za koji se uvijek, <laughs> uvijek zagovara Europska unija, barem je to E, kad govori o tome. Druga stvar, samo kratko. E, vijeće se bavilo pitanjem e, PDV-a, ali niste rekli ništa detaljno. Pa želim pitati, jeste li u vijeću također raspravljali o uvođenju, uvođenju postupka prebacivanja porezne obveze PDV-a. Dakle, dopustiti e, zemljama članicama da odluče hoće li ići na reverse charge prebacivanje porezne obveze ili ne, hoće li ostati na standardnom postupku. Hvala. Um, thank you. Um, taking the uh, competitive uh, approach uh, to the banks. E, konkurentni pristup e, za banke je dobar, ali bez obzira gdje se nalazi osoba koja je uložila novac u banku i bez obzira u koju banku, e, bilo gdje dakle u Europskoj uniji, bez obzira u kojoj banci se radi, e, zaslužuje iste mjere zaštite. Mi bismo morali olakšati mogućnost e, da ulagači lakše pređe iz jedne banke u drugu. Evo već i u moje zemlji e, bismo to trebali napraviti i trebalo bi puno više transparentnosti kako bi potrošači shvatili e, što koja banka radi i u koji sektor ekonomije ulažu. većina potrošača ne zna uopće ništa o tome. E, teško je da potrošač e, može sam procijeniti kakav rizik nosi pojedina banka. Zato tu mi moramo igrati važnu ulogu i e, trebamo imati čvrsta pravila, također čvrsta pravila o kapitalnim zahtjevima i štititi potrošače bez obzira gdje se nalazili. I kao za sve što je vezano za osiguranje i jedinstven sustav osiguranja, taj bolju zaštitu od mnogo različitih sustava osiguranja. Međutim, ako vi e, prije nego što uđete u moj e, sustav osiguranja, vjerojatno ćete htjeli e, znati kakav rizik moj sustav osiguranja nosi u sebi. A ako želite ući vi i ja, ako želimo ući u sustav osiguranja gospođe Lange, želimo znati o kakvom kakav je rizik povezan s njezinim sustavom osiguranja i dakle to je nešto na čemu sada puno radimo. U svakom slučaju e, ipak to ćete negdje morati povezati sa time e, kako izgleda platna bilanca pojedine banke. Nadalje ovi reverse charges i dakle PDV, prebacivanje obveze. E, neke zemlje sada od tome razmatraju bismo li nekim od njih dopustili da eh, eksperimentiraju u tom smislu. U petak ćemo o tome raspravljati, komisija će nas morati savjetovati. To naravno ima i pravne eh, posljedice, ali svako ćemo ozbiljno to proučiti. Hvala. Sada Silvi Gular. Hvala lijepa, hvala gospodine Dijsenblum što ste došli na naš sastanak. Znate da je nama jako drago i da cijenimo što dolazite na naše sastanke. Najprije e, želim vam se zahvaliti na tome da ste se oglasili na komentare gospodina Junkera o Francuskoj. Ja sam francuskinja i zato o tome i govorim deklaracije o ljudskim pravima iz 1789. koju je u Francuskoj i kaže da e, je zakon treba biti jednak za sve. I e, poslužite se time jer to je zaista jedno od bitnih aspekata i nasjeća Francuske revolucije. Drugo je pitanje, e, slažete li s gospodinom Šojblom kada kaže da Velika Britanija mora odlučiti hoće li ući ili ne izaći iz Europske unije i kada je rekao in je in, a out je out. Složili se s tim da je unutra je unutra, van je van, pa u osnovi da. Međutim, krenut ću s pozitivnog ugla. U Nisosemskoj se održalo nekoliko referenduma. Jedna stvar koja nikada ne funkcionira jest da se biračima prijeti i da im se kaže da će im se puno strašnoga dogoditi glasaju li na određen način. E, Britanci, njihovi birači zapravo vjerojatno ne zanima što ja želim reći, ali za slučaj da nekoga zanima, ja bih rekao da postoji puno pozitivnih argumenata za suradnju u Europi, uključujući za Veliku Britaniju. Iz puno razloga ono što je jako bitno u britanskom referendumu je pitanje migracije. E, to problema neće nestati ako Velika Britanija izađe iz Europske unije. Ista stvar je za probleme e, što se tiče tunela ispod La Manša. Taj problem neće nestati. Isto tako surađivat ćemo po pitanju e, problema koji postoje u Turskoj i Siriji tako dalje i to neće nestati e, sa referendumom. Moram dodati da mislim da e, za mene nije dovoljno dobro da Velika Britanija jednostavno ostane članica Europske unije. Ne, ja bih htjela da one podu ponovno aktivna članica. Velika Britanija je nekada bila vrlo aktivna, a s vremenom su postali pasivniji i defanzivniji. Ja bih htio vidjeti malo ofenzivnije britansko članstvo u Europskoj uniji. Samo jedna stvar, e, ne radi se ovdje o prijetnji. Želim privući vašu pozornost na milijune e, britanskih građana, e, građana u drugim državama članicama koje se pitaju zašto ne bi bilo referenduma i u drugim zemljama. Dakle, mi smo se ovdje usmjerili samo na jednu situaciju u jednoj zemlji, a tako nešto stvara jako puno strahova drugdje. Tu imate pravo. Excellent. Dimitris Papadimulis. Hvala, Dimitris Papadimulis ima riječ. I'll put my question in Greek, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε για την παρουσία ću Hvala vam gospodine Blum, da ste došli na naš sastanak. Ako se ne varam, u posljednje dvije godine to je prvi puta da e, u uvodnom izlaganju ne citirate Grčku. Ne spominjete Grčku. To je dakle prvi puta u dvije godine. Osobno smatram da je to vrlo pozitivno što znači da Grčka više nije na naslovnim stranicama. Međutim, vi također predsjedavate i Euroskupinom koja će se za dva dana sastati. Možete li mi reći kakve odluke namjeravate donijeti o Grčkoj za dva dana? Još jedno, hoće li se dio zajma konačno deblokirati kojim će se finalizirati postupak procjene. Prije nekoliko dana gospodin Moskovisi i gospodin Dombrovski su u Europskom parlamentu izjavili da zaista e, vjeruju da e, će nakon ljetne stanke krenuti e, pregovaranje sa vjerovnicima o smanjivanju duga. E, dijelite li vi njihovo mišljenje? Osim toga, gospodin Dombrovski je rekao da će komisija, da komisija razmišlja o primarnim viškovima nakon 2018. godine koji bili razumni, dakle bolji od onih 2,18% e, koji nisu realni na rok od 10 godina. Jedan od bivših ministara financija zagovara da se vjerovnici založe za e, smanjenje duga što ga traži MMF i to u stopu od otprilike 1,5% umjesto 3% za primarne viškove kako bi Grčka mogla krenuti u fazu gospodarskog rasta te kako bi ulagačima poslala poruku da su ulaganja sada započela u Grčkoj. Hvala na vašim pitanjima. Ja neću ovdje odgovar, ne mogu bi, neću reći da sam ja ovdje kao predstavnik ekofina, a ne euroskupine, pa neću govoriti ni o čemu ekoskupine. Ne, ja ću jednostavno odgovoriti na vaša pitanja. E, vi ste i sami rekli da smo sada ušli u drugu fazu i da je mjera povjerenja između e, ostatka e, E, euroskupine i Grčke bila na najnižoj razini prošlog ljeta. U međuvremenu situacija promijenila i e, poboljšala se i dalje ima različitih mišljenja o tome koji pristup treba e, izabrati, ali radimo na tome, a, a čekamo dakle da upravni odbor FSM-a odobri e, da se e, pređe na sljedeću, e, da se sljedeća tranša deblokira. Vaše drugo pitanje je o planu rada Hoće se deblokirati nakon ljeta? Ne. Mi smo govorili o dugu i bavit ćemo se proučavanjem duga i pokušavat ćemo rasteretiti e, taj dug a e, imamo na kraju programa čitav niz mjera koje možemo preuzeti, a vidjet ćemo kakva će biti održivost duga u tom času i to će biti bitan parametar za donošenje odluka. Gospodin Stunaros je postavio ključno pitanje o primjernom višku od 3,5%. Je li to možda previsoko? A mi smo se već dogovorili da je prosjek od 3,5% 5% na jako dugi rok, nešto što nije realno, tako da ćemo ga sniziti na 1,5% e, za sljedeća desetljeća po pitanju primarnih viškova. Ali nećemo se time baviti sada odmah, već krajem godine e, kada će se pripremiti u MMF-u odluka odbora i mi ćemo se onda nadovezati na to. Hvala, Filip Lambert. Dobro jutro, gospodine Dijsselblum. Malo sam razočaran općenito što se tiče nizozemskog predsjedništva. Očekivao sam više i zaista mislim da ste iskreno to mislili, ali ipak rezultat me razočarao. Nije naravno sve u rukama predsjedništva, međutim Čini se da ECOFIN e, želi da komisija ponovno e, napiše svoj dio posla, što je zabrinjavajuće. Znam da mi u Europskom parlamentu ne radimo brzo i dobro je i mudro uzeti vrijeme koje je potrebno se nešto napravi. Što se tiče paketa o izbjegavanju plaćanju poreza, iskreno govoreći, OECD se već sam nije bavio svim pitanjima. Komisija je razvodnila prijedlog OECD-a, a sada vijeće razvodnjava prijedlog komisije. Zaista se pitam što će preostati u tom ambicioznom programu. Erik Weber, čini mi se, e, tu ima E, čini mi se bitniju ulogu od Herma Dijsselbluma koji ima e, veću težinu e, vaš kolega, državni tajnik koji je zaočeno pitanja poreza, vi dobro znate o kome se radi. Njegova mišljenje je nešto što više dominira nego li vaša. Što se pak tiče pravila, slažem se da ih ako želimo u njih imati povjerenje da se one moraju primjenjivati. Međutim, ako su pravila kontraproduktivna, onda se moramo postaviti pitanje jesu li to prava, pravila. Ne trebamo li ih primjenjivati, već trebamo li primjenjivati ta i takva pravila. Jer čini se da situacija radi tih pravila, ako se ona pogoršava, onda umjesto da kažemo da su pravila loša, onda ih ne primjenjujemo. To mi se ne sviđa kao pristup. Ako e, pravila ne ispunjavaju svrhu, onda ih treba promijeniti, a ne ne primjenjivati ih tih razloga. Što vi mislite o tome? Uh, disappointed and I consider that a great compliment. So, thank you. To što ste razočarani smatram velikim komplementom. Dakle, ono što mi pokušavamo je zadovoljiti vas, donijeti neke rezultate, no još uvijek je pred nama nekoliko dana i možda možemo poboljšati tu konačnu ocjenu koju nam planirate dati. Što se Edisa tiče, tvrdite da komisiju vraćamo na početnu točku. Ne mislim da je to istina. Naime, dok razgovaramo o cijelom tom kazu, planu puta i razmatramo nadolazeće korake u sljedećim godinama, istodobno se radi na tehničkoj razini u vijeću na samom predlogu EDIS. Dakle, vijeće je nastavilo raditi na temelju tog predloga. Hoće li on biti promijenjen tijekom pregovora? Naravno, to se uvijek dogodi, ali to ne znači da vraćamo komisiju na početnu točku. Brine vas 2024. Mene ne, to je nešto što je već dogovoreno između nas i parlamenta. Dakle, fond za rezoluciju trebao bi u potpunosti biti popunjen i spreman za 2024. Dakle, ima smisla reći da do tog trenutka bankovna unija bi zapravo trebala biti, recimo to tako, dovršena. A za to su potrebni i neki drugi elementi, a njih smo istaknuli. Dakle, što još moramo riješiti, na koji način ćemo to učiniti, kako će to politički biti izbalansirano i tako to nazivamo tim roadmapom putokazom rada. I za kraj razočarani ste po pitanju poreza. Trebali biste nam barem priliku dati. Mogao sam sklopiti sporazum o Atadu u vijeću već prošli mjesec. Da sam odustao od svega. Dakle, ministri kažu, riješite se ovog dijela, ne sviđa nam se onaj dio, izbacimo možda ovo. Ja sam rekao, čekajte, dečki, možemo se vrlo lako dogovoriti da učinimo sve što tražite, ali ću ja izaći iz i reći imam sporazum, a neću imati ništa od toga. Dakle, učinimo to rađe na ozbiljan način, da radi se o pregovorima, imamo različite interese tu, ali mislim da napredujemo i na međunarodnoj razini Europa još pre predvodi u svijetu što se tiče provedbe BEPS-a. Što se pravila tiče za kraj, slažem se s vama. Ako mislite da su ona kontraproduktivna, da nisu dobro osmišljena, trebali biste ih promijeniti. I to je jedna poštena rasprava tijekom neformalnog sastanka Ekofina u Amsterdamu. Već smo razgovarali o tome kako proračunska fiskalna pravila trenutno funkcioniraju, strukturni deficit i pokazatelji deficita kako funkcionira u odnosu na druge pokazatelje i koliko je zapravo teško to razumjeti, predvidjeti i politički upravljati, utjecati to na to. Dakle, imali smo zanimljivu raspravu, komisija će kasnije tijekom godine dati svoje predloge o promjeni tog niza pokazatelja za paktove e, i konkretno za e, preventivnu ruku granom. Dakle, možda bismo trebali doista promijeniti pravila, možda ona ne funkcioniraju na odgovarajući način. No, ukoliko ih imamo, e, stvorimo potrebno zakonodavstvo, jer tu komisija također ima službenu zakonsku ulogu koju mora odigrati na što je objektivni način moguće, koristeći fleksibilnost i sve što ima na raspolaganje. To je sve u redu. No, molim vas, dakle, učinimo to pošteno i objektivno. Samo bih to rekao. No, slažem se s vama, ako ne vam se ne sviđaju pravila, promijenite ih i tada ih ponovno primijenite. Dobro, Markovali. Hvala predsjedniče. I ja se zahvaljujem predsjedniku Euroskupine, nizozemskom ministru financija, što je došao na naš sastanak. Kada je govorio o odnosima s parlamentom, govorio je dakle o e, pravilu <clears throat> na tom roadmapu, dakle programu koji ste vas pet predsjednika tako ručno napisali. Govori se dakle o bankovnoj uniji. Ljudi traže bankovnu uniju kako bi ona neutralizirala financijske špekulacije. Međutim, taj problem neće riješiti bankovna unija, ona će ga upravo suprotno pogoršati. Vi e, želite uspostaviti nove bankovne instrumente, ali radi se o staroj kartelizacije kojima ste samo promijenili imena kako bi zvučili bolje. Što se tiče bankovnih uloga, tu također se koncentrirate na krive kriterije jer vi e, među rizike stavljate državni dug koji se ne može mjeriti sa puno većim rizicima koji predstavlja spekulacija, e, financijska spekulacija recimo e, derivati i tako dalje. Dakle, s jedne strane tu vidimo da zapravo krenete, krećete u smjeru onoga što žele lobby. To je neka vrsta velike fiskalne iluzije. Reki se također da postoje zemlje koje se ne slažu sa mišljenjem komisije i parlamenta o dakle ovom paketu. Vi ste rekli da se Nizozemska zato zalaže, ali da su neke države protiv toga. I e, govori se također dakle o tim e, tom programu e, roadmapu do kojeg će doći nakon Brexita. U eurozoni postoji problem viško, viška. Recimo Njemačka ga akumulira i na taj način ruši unutarnje tržište. Zanima me hoće li se fiskalni kapacitet tražiti u većoj mjeri od strane Njemačke. Hvala. Ovo su poprilično složena pitanja za mene gospodina Vali prije svega što zbog toga što nisam siguran da li ih razumijem. Vi kažete da će bankovna unija dovesti do novih financijskih proizvoda koji samo ljepše nazive nose. Nisam tu siguran na kojim proizvodima govorite. Govorite da se usredotočimo na pogrešne kriterije. Tržište unija tržišta kapitala, ne bankovna unija, kaže govornik. Dobro, na kraju je vaše pitanje zapravo bilo da li ćemo saslušati samo lobiste banaka ili građane. Mislim da su građani zainteresirani za sigurne banke, banke koje mogu vjerovati koje kao porezni obveznici svako toliko ne moraju spašavati. Uz visoke troškove državni dug Europe je znatno porastao i jedan od razloga za to je bio što smo morali spašavati banke. I da, zbog toga mislim da je realno razmotriti rizike koje postoje u bankama i na jedan razuman način, koliko je potrebno postepen način, pozabaviti se s tim rizicima. I banke učiniti snažnima, zdravima, kako bi mogle same preuzeti svoje rizike i biti otvorene za posao, za potrošače, za male i srednje poduzetnike. Dakle, to je ono što mislim da bismo trebali učiniti. Uzgled rečeno, točka. Edis. jeli ste pitali za porez, pitali ste koje se zemlje protive tome, e, nikada ne govorim koja je zemlja za ili protiv nečega, na kraju krajeva jedno što je predsjedništvu važno je da dođemo do sporazuma, što je snažnijeg sporazuma, učinkovitijeg moguće, i trenutno smo upravo u procesu toga da okupimo stajališta svih zemalja po tim različitim temama. Za kraj spomenuli ste da Njemačka ima znatan višak nije to jedina zemlja sa time, hvala vam lijepo. No ne vidim kako se to može povezati sa fiskalnim kapacitetom. Dakle, doista poprilično teško mi je odgovoriti na takvo pitanje koje ne razumijem. možete poslati u pismenom obliku jer ste iskoristili vrijeme, kaže predsjedatelj. Bernard Mono ima riječ. Gospodine ministre financija Nizozemske u okviru ekonomskog upravljanja u Europi htio bih govoriti o javnim financijama vaše i moje zemlje. Malo sam ljut e, na vaše izjave koje smo mogli vidjeti u medijima. U početkom lipnja Figaro ste rekli kako nije u redu da Europska komisija e, tako popustljiva prema Francuskoj i također kažete da nije u redu da se dopustilo da se prekorači 30, 3% BNP-a. A postoji problem sa Google u Francuskoj e, jer ta tvrtka već godinama E, jer je problem postoji zbog toga što Nizozemska i Irska imaju povoljne uvjete za takve tvrtke, a e, radi toga Francuska e, godišnje gubi između kukla i drugih tvrtki 2% BDP-a godišnje kako bismo imali zaista dobar gospodarski rast, kako bismo mogli financirati mala i srednja poduzeća i e, učiniti nešto protiv vrlo okrutnih mjera štednje za europske gađane. A istovremeno multinacionalne im se bogate zahvaljujući načinu na koji ih u povlašteni položaj stavlja vaša zemlja i gdje su se napunili džepove jer e, ovo je nešto što radi vaša i prethodne vlade. E, naš bi deficit bio od svega 1,5% ili manje kada ovakve odredbe ne bi postojale u vašoj zemlji. Jer e, vi ste negdje uzrok ovih problema. Možete li nam objasniti zašto bismo morali slušati što nam kaže jedan od čelnika visokih dužnosnika jedne zemlje koja je odgovorna za ovako teška fiskalna kaznena djela? Hvala vam prije svega onoga što se tiče, što se tiče mojih komentara o komisiji i njenim aktivnostima ima to vrlo malo veze sa Francuskom jer nisam komentirao Francusku niti pojedine odluke. Francuska je dobila određeni broj godina kako bi smanjila deficit, zašto mogu postati dobri objektivni razlozi. Cijeli niz zemalja u Europskoj uniji e, dobili su više godina duži rok kako bi se nosili sa svojim deficitom i ponovno mogli pridržavati pakta. To je u redu dok god se to radi na temelju objektivnih transparentnih razloga. I to je nekako bila suština mojih komentara. Što se izbjegavanja poreza, plaćanja poreza piše, svjesni smo da do toga dolazi, svi smo svjesni, već sam rekao, ako je nizozemska bila do sada dio problema, a pretpostavljam da jesmo, tada bismo trebali postati dijelom rješenja. I to je moj stav i kao predsjednika i kao ministra financija naši porezni sistemi omogućili su međunarodnim poduzećima da izbjegavaju plaćanje poreza, ne samo koristeći nizozemsku, da smo imali striktna pravila, oni bi koristili neku drugu zemlju, a postoji cijeli niz takvih mogućnosti i mnogi od nas u tome sudjeluju. Jedni način za to su međunarodni standardi koji se primjenjuju diljem Europe i da u tome budemo predvodnici. I to je upravo ono što mi radimo. Ako je za to potrebno promijeniti zakonodavstvo u vašoj ili moje zemlji, trebali bismo to učiniti. I to ćemo i učiniti. Već ove godine promijenit ćemo primjerice svoje zakonodavstvo koje se bavi kutijama za inovacije, patente, što je jedan od instrumenta koje je nizozemsku učinio vrlo privlačnom za međunarodne kompanije. Sada imamo međunarodni standard i njega ćemo provesti. To je, mislim, jedni način za provođenje, dakle, međunarodnih standarda koji su jasni, koji se provode na na razini i međunarodno. Ja sam doista vrlo motiviran u ostvarivanju tog cilja. Hvala vam, gospodin plus Hvala. Moje pitanje počinje možda sa situacijom Grčke, no tiče se i kretanja radnika, mobilnosti radnika u Francuskoj i u drugim zemljama. Komisija tvrdi da se bavi jedinstvenim pravilima kojima se određuju plaće na temelju konkurentnosti unutar cijele Europe. E, čestitali ste gospodinu Ciprasu na reformama koje provodi, no narod mu neće čestitati jer plaće i mirovine se smanjuju i to 13. put mnogi domovi bit će zapljenjeni, banke će ih zapljeniti zbog nenaplativih zajmova fondova. Kako vi, tako i vlada, vrlo ste galantni što se tiče povlastica, e, povlaštenih potpora, poreznih olakšica koje dajete višenacionalnim poduzećima. E, ovu jesen doći će druge procjene i ljude brine zbog toga što nakon svakog kruga pregovora ljudi su još siromašniji. Imam vrlo konkretna pitanja za vas i želio bih čuti konkretne odgovore. S obzirom da je poznato da ćete raspraviti paket o e, radnom pravu sa trenutnom vladom, kada govorite o najboljim praksama koje su uključene u trećem memorandumu sa vladom Sirize, što po time mislite? Mislite li na liberalizaciju masovnih otpuštanja? nakon intervencija europskih tužitelja koji su rekli da u zemlji gdje je nezaposlenost 25% i ne smanjuje se usprkos mjerama, što imate za reći o plaćama, novom sistemu plaća, jer znamo što smo pročitali novinama, ukida se 13. i 14. plaća i smanjuje se minimalna plaća čak i ispod razina koje smo imali 2006. Pri kraju sam i za kraj također doći do nepromjenjive trajne razine plaća. Govornik je prekinut. Imate doista vrlo konkretna pitanja za koje tražite konkretne odgovore, no ja vam ih ne mogu dati jer se radi o reformi tržišta rada koja je tek započela. I na kraju procesa, kada sve bude uspostavljeno, institucije i naši grčki kolege informirat će druge ministre Euroskupine o tome, tako da vam ja ne mogu dati konkretne odgovore koje ste zatražili. Gunnar Hockmark sljedeći ima riječ. Hvala vam lijepo. Ja bih nešto rekao o ukupnom gospodarskom ozračju imam osjećaj da, što je drugi način da kažem da sam frustriran, da pre, mnogo više raspravljamo o institucionalnim promjenama nego o strukturnim reformama. I kada vidimo neki strukturalni problem, tada uspostavljamo novo povjerenstvo, novu platformu za donošenje odluka, novi putokaz, roadmap, što li. Kad kada stara pravila koja ne poštujemo, zamjenjujemo novim pravilima u nadi da će se njih poštivati. No cjelokupni problem i dalje ostaje. Ako pogledamo europsko gospodarstvo od 2007. imali smo strane izravna ulaganja koja su više ili manje prepolovljena, ovisno o tome koji dio promatrate. No, to je načelno stanje. U drugim regijama došlo je do porasta, u sad su se odvostručila, također imamo jaz u ulaganjima. Zatim u Europskoj uniji imamo 10 do 15% veće porezno opterećenje nego u jednom drugoj konkurentnoj regiji ili gospodarstvu. Pitam se zbog toga što biste vi željeli da mi učinimo kako bismo se pobrinuli da imamo jedan program za strukturne reforme i da svoju energiju smjerimo ka promjeni preduvjeta u gospodarstvu, a ne da raspravljamo o svojim omiljenim temama kako promijeniti institucije i Europsku uniju. Naime, niti jedna od tih promjena neće nikakvim automatizmom e, omogućiti strukturne reforme u stvarnosti. Što ćemo dakle učiniti kako bismo mogli raspraviti pitanja europskog gospodarstva, a ne pitanja europskih institucija? Hvala vam lijepo, mislim da ste doista u pravu. Mnogo vremena provodimo baveći se institucionalnim pitanjima i vjerujem da strukturne reforme su i dalje ključni pristup za poboljšanje proizvodnosti u Europi i za postizanje e, viših razina e, stopa rasta. Ne možemo prihvatiti trenutni spori rast kada pogledamo našu razinu nezaposlenosti i dalje je najbolji način naprijed kada upotrebimo mogućnosti koje imamo pred sobom za predobljivanje unutarnjeg tržišta, da stvorimo veće mogućnosti za ulaganje na tim tržištima i zbog toga moj premijer zajedno sa predsjednikom Junckerom je napisao jedan članak u Financial Times, ako se ne varam, gdje snažno zagovara jasne obveze za finalizaciju jedinstvenog tržišta. Ondje postoji velik potencijal rasta i nije mi jasno zbog čega toliko malo naglašavamo to. Ako se sjećate kada je izložen Junkerov plan, imao je tri stupa, a treći se bavio stvaranjem većih ulagačkih mogućnosti i strukturnih reformi tržišta kako bi se investicije vratila u Europu. I tu smo preslabo napredovali isto vrijedi i za temu koju ste spomenuli visokih poreznih opterećenja. Ako pogledamo način funkcioniranja naših tržišta rada, mi naravno u Europi imamo snažan socijalni model koji ja kao socijaldemokrat doista cijenim, no trošak toga optereću onaj manje produktivni dio naših tržišta rada. I zbog toga su nam potrebne porezne reforme kako bismo smanjili porezni klin na taj dio tržišta rada kako bi se ljude lakše zapošljavalo i vratilo nazad na tržište rada. To su dakle sve znatne reforme koje je potrebno provesti u svim našim zemljama. Uslužna industrija u mnogim zemljama i dalje uvelike zaštićena i regulirana. Imamo tisuće profesija koje su zatvorene, u koje je vrlo teško ući. E, iznimno je teško mladima u mnogim zemljama započeti svoj posao. Cijeli niz birokracije i regulative tu postoji. Da, dakle u potpunosti se slažem i mnoge strukturne reforme nisu popularne i svi naravno pokušavamo pobijediti na nadolazećim sljedećim izborima. No ako se ne uhvatimo u koštac sa time, siguran sam da će gospodarstvo ostati i dalje u tom sporom tempu u kojem se trenutno nalazi, a šanse za pobjedu na nekim sljedećim izborima će vrlo slabe. Zahvaljujem Paul Tang. Zahvaljujem, da. E, nadamo se da ćemo zaključiti ovoga tjedna. Ja sam bio malo skeptičan što se tiče predloga komisije, ali mislim da smo znatno napredovali i nadam se da ćemo u srijedu zaključiti to pitanje i reći da smo poboljšali prijedlog u odnosu na izvorni prijedlog e, i posebice e, malo riješili ovo pitanje prekograničnih transakcija koje je bilo dosta kaotično, vidjet ćemo u srijedu. Moje pitanje odnosi se naravno na problema e, izbjegavanja plaćanja poreza. E, dakle, e, kao što je već ukazano, za, bez obzira na različita mišljenja možemo se složiti sa sustavnim pristupom za rješavanje pitanja izbjegavanja plaćanja poreza. Biste li mogli nešto više o tome reći? Naime, zabrinut sam oko sljedeće stvari. Naime, zemlje kažu da, ali hm, ono što se može očitati, isčitati iz sastanka da se, na primjer, Irska pre, e, protivi recimo switch overu e, ili na primjer e, pitanju kontroliranih stranih tvrtki. Znači postoji još uvijek niz stvari koje su ovdje nerješene i koje su problematične. Mislim da bi mi doista težalo sada <laughs> život da sada idem u e, razne stave i razne prigovore raznim prijedlozima i razna stajališta. Ono što ja želim je da cijeli ovaj paket bude zadržan prilično snažnim i kompaktnim do kraja i ne želim izaći iz pregovaračke prostorije sa nečim što je razvodnjeno i izgubilo sav kredibilitet. Naime, u svim našim zemljama vodi se velika E, javna rasprava o izbjegavanju plaćanja poreza, koliko je to nepošteno, koliko je destruktivna porezna konkurencija između naših zemalja. Mislim da e, svi mi ministri koji radimo u Ekofinu moramo raditi i djelovati zajedno da to zaustavimo. Ako želimo da naši građani plaćaju e, porez, mora biti uspostavljen na pošten način i moraju ga plaćati svi, a za to su potrebne snažne europske norme. E, imali smo rasprava e, u Ekofinu, bila je javna rasprava, pa ne znam ako ste pratili, možda ste mogli vidjeti koje su bile različiti stavovi po različitim e, mišljenjama i temama. Hvala. Mislim da smo imali doista, vodili doista zanimljivu raspravu u kojoj se govorilo o nizu ključnih e, pitanja i mislim također da je važno upravo ono što ste na kraju rekli e, i što ste rekli na početku rasprave, kako poboljšati i učiniti transparentnima i jednostavnima naše fiskalne propise. Naravno, tu postoje širezne deklaracije, ali iskreno ne vidim doista da se Francuska tretira na neki poseban način odluka o tome. E, mislim bi se trebalo ipak fokusirati na činjenice, to je konstruktivnije. Ali dobro, uz, e, dakle, čuli smo mnogo toga, hvala vam na onome što je odrađeno e, i također vraću se na posljednje pitanje. E, jedinstveno mišljenje jednoglasnost u poreznim pitanjima je doista bitno i zahvaljujem predsjedništvu na tome što je poticalo e, taj put e, i rad u tom smjeru. Naravno, naši porezne ambicije su ambicioznije i postavljaju nove izazove pred Europsku uniju jer je pitanje izbjegavanja poreza nešto što i porezne nešto što čime se doista trebamo e, mm, snažnije baviti. I e, čuti ćemo od vas još kasnije ishod e, sljedećeg ekofina i nadamo se daljnjoj plodnoj suradnji. Zahvaljujem. Okay. Point six of the agenda agreement. Točka šesta dnevnog reda, sporazum između Europske unije i Kneževine Monaka o mjerama istovrednim onima koji su utvrđeni u direktivi vijeća 2004-48 izvjestitelj Andreas Schwab. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi kolege i kolegice. A, znači sada sa euro skupine na porezni sporazum sa velikom relevantnošću zemlje članica. Ovdje se radi o sporazumu između Europske unije i Kneževina Manaka o mjerama istovrednima onima koje su utvrđene u direktivi vijeća osam a radi se o porezivanju kamata. Dakle, predsjedniče, kao što vama i kolegama i kolegicama je već poznato, Europska e, unija ima s Kneževinom Monako sporazum o e, automatskoj razmjeni informacija sa smislom sprečavanja e, zaobilaženja poreza i e, to je na neki način e, nastavak na ona izvješća o kojima smo već raspravljali sa Lichtensteinom i drugim zemljama i zapravo ovdje se sada samo radi o ponavljanju nečega što smo već e, uspješno zaključili u drugim područjima sa drugim zemljama i s drugim izvjestiteljima. 22. veljače potpisan je, parafiran je tekst, znači tekom ljeta ga treba još potpisati, čim vijeće to odobri. Od siječnja 2017. informacije o bankovnim računima građanina e, Europske unije i Monaka e, će se automatski razmjenjivati znači, od 2018. Ovaj sporazum je zapravo aktualizacija sporazuma iz 2004. I zato se veselim evo da smo, evo uspjevamo nešto sada i aktualizirati i tadašnjim sporazumom dogovoreno je da ćemo onako se pridržavati propisa koji se odnose e, na direktivu vijeća 2003. ali aktualizacija je potrebna jer zbog prerade zakonodavnog okvira 2014. DAK 2, znači temeljem najnovijih međunarodnih razvoja u području automatske razmjene informacija u OECD području zato pozdravljam ove sporazume kao što sam pozdravio i prethodne sporazume sa Švicarskom, Andorom, San Marinom i Lichtensteinom. Dakle, ovaj daljnji korak eh, da se Europa geografski govoreći poveže eh, zajedno svim svojim moćima u borbi protiv porezne prijevare. Znači, ove automatska razmjena podataka o računima omogućit će znatno lakši rad nacionalnim tijelima da pronađu slučajeve te poreza kao i da e, odgovore na to mjerama e, sprečavanja kako se ne bi to se moglo prikriti u inozemstvu. Mm, mislim da ovaj sporazum treba ratificirati što je prije moguće i obzirom da se u ovom izvješću e, primjenjuje pojednostavljeni postupak iz članka 50 možemo ovo bez e, izmjena usvojiti, ali podsjećam predsjedniče da nemam namjeru e, bilo kakve e, uključivati bilo kakve amandmane u uvodne izjave. Smatram da je to glupost i ne shvaćam zašto ste to kod prijašnjih izvješća dopustili. Naime, to europskom zakonodavstvu jednostavno ne znači ništa prihvatiti ovakav sporazum koji vijeće prihvaća, a onda u mišljenju e, izvjestitelja e, unositi neke stvari koje su potpuno suprotne i protivne. Znači to jednostavno nema smisla ni iz tehničkog niti iz političkog smisla i to jednostavno neću dopustiti nego želim da se tekst e, daje dalje u ovom obliku i svi koji se time bave mogu, nadam se da će od toga odustati i da ćete moje izvješće prihvatiti u ovom obliku u kojem jest sada bez takvih e, nonsensa. Hvala. Hvala lijepa. Naš izvjestitelj e, u Sijeni e, nije ovdje danas, ispričava se, ali mora sada biti na glasanju na odboru ITRE. Međutim, on čestita Aleksandru Švabu na ovom izvješću o proceduri s Monakom, koja je, kao što smo čuli, pojednostavljena i već su takvi sporazumi sklopljeni s drugim zemljama, Andorom, Švicarskom i Liechtensteinom i to je upravo ono što priželjkujemo po pitanju razmjene informacija, te naš klub neće predstavljati problem u trenutku glasanja. Hvala, e, Hvala, hvala i izvjestitelju. E, pozdravili smo ove druge slične dokumente, pa pozdravljamo i ovaj koji će nam omogućiti da izbjegnemo da se dvostruki standardi u buduće primjenjuju, pa smo poduprli i podupiramo dakle i ovaj fajl izvol. Hvala. Oui, rapidement pour remercier Andreas Puno hvala Andreasu na onome što je napisao. Njegov nam e, stav odgovara e, budući da dolazimo e, iz upravo kraja koji je kraj Kneževina Monako. Mislim da bismo jednom trebali otići tamo jer je tamo jako lijepo. Gospodin Vjegas. Ja sam se htio dodati da smo imali slična izvješća koja smo odobrili i mislim da je ovo korak u pravom smjeru, nemam ništa drugo za dodati. Barbara Kapel? Nije ovdje. Izvjestitelj e, ima riječ ako želi nešto dodati. Izvjestitelj, gospodine Švab. Hvala predsjedniče. Dakle, mislim da načelno je zapravo sve rečeno. Mislim, ovo je pojednostavljeni postupak, zatim ne trebamo tu imati veliku diskusiju. Ali ključni problem pred kojim stojimo u ovom području svakako je pitanje kako osigurati da porezna tijela zemalja članica doista e, prodube svoju suradnju. Naravno, ne možemo nikoga na to prisiliti, naročito niti E, istražnim e, radovima na pitanju posebnog odbora za Panamu, e, ali ključno je pitanje upravo osigurati suradnju tamo gdje zemlje članice imaju isključivu nadležnost i kako onda ih ne samo mm, omogućiti sporazum nego i učinkovitu suradnju. Znači, Ehm, upravo eh, u ovom području važno je organizirati stvari na način da to uspije i mislim da je sporazum ove vrste važan korak u pravom smjeru i mislim da odbor treba stalno dalje preispitivati kako bi se moglo učinkovito i učinkovitije organizirati suradnja zemalja članica u ovom području. Dakle, evo, zato mislim da ovaj, eh, ovo izvješće ne predstavlja nikakav poseban problem i da je tu sve vrlo jasno. Hvala, evo ovime zaključujemo razmatranje nacrta izvješća i raspravu. Rok za pregovore ističe sutra. E, danas te će sutra se smatrati da je izvješće osvojeno i e, na plenarnoj će se u drugog lipnja usvajati. Green paper on e, Dakle, na drugoj mini sesiji u lipnju. E, a, sada sljedeće izvješće, gospodin Ludvigson. Ludvigson, izvolite, zelena knjiga malo maloprodajnim financijskim uslugama. Zahvaljujem. Ovdje nastavljamo radom na zelenoj knjizi Komisije o maloprodajnim financijskim uslugama. Zelena knjiga svakako jest i trebala bi biti zanimljiva, a bavi se novim načinom bavljenja bavljena zakonodavstvom na jedan dinamičan način. Dakle, da naglasim, pokušavamo raditi na što je kooperativni način moguće i uzeti u obzir cijeli niz e, mišljenja e, koja su, su se povezala sa ovim izvješćem i e, trudit ću se nastaviti ovu raspravu, posebice sa izvjestiteljima ocijeniti na najkonstruktivniji mogući način. Nacrt izvješća podijeljen je u tri dijela. Prvi je opća razmatranje E, drugi dio se fokusira na ono što bi se moglo ili trebalo učiniti u kratkoročnom razdoblju, a treći dio govori o dugoročnoj perspektivi. Želio bih e, načalno reći da treba još puno toga učiniti što se tiče povezivanja podataka i njihove analize, e, te da u tom smislu treba jačati e, kapacitete komisije. Mnogo od ovih ideja u zelenoj knjizi zapravo nisu još potpuno razvijene i utemeljene i treba nam empirijska podluga za njih kako bismo na razuman način i u razumno vrijeme mogli e, postići e, stroži zakonodavni okvir u ovom smislu. Želio bi se usredotočiti na pet ključnih točaka danas i mislim da bi bilo važno da dosta brzo krenemo e, u tom smislu s konkretnim mjerama. Prva stvar je jačanje napora za suzbijanje diskriminacije e, temeljem boravišta, stvarnog boravišta na unutarnjem tržištu. U ovom trenutku potrošač e, je vrlo često uglavnom troši na domaćem tržištu, a ne na širem europskom tržištu, a to za potrošače nije dobro, a nije niti za cjelokupno europsko tržište. Pa bismo trebali pokušati dovršiti opći prijedlog da se isključi nepotrebno geoblokiranje i također sve druge legislativne i zakonodavne prijedloge koji su usmjereni prema financijskom sektoru. Drugo, ključno je za ispravno funkcioniranje internog e, tržišta, unutarnjeg tržišta, da potrošač dobi razumnu mogućnost e, usporedbe e, kvalitete i cijena za proizvode koje traži. Jer u protivnom tržišni mehanizam ne funkcionira kao što bi trebao. Što se tiče usporedbe pak cijena i kvalitete, tu postoji cijeli niz lokalnih i regionalnih sajtova, e, ali to nije dovoljno za jedinstveno tržište. Treba nam nešto još što ide dalje od toga i što bi po mom mišljenju stvorilo bolje strukturiranu e, i lakše za korištenje recimo portal gdje bi se mogla uspoređivati cijene i kvaliteta na tržištu. Mislim, ja sam vrlo otvoren prema načinima na koji se sve to može izvesti, ali siguran sam e, da pa će vrlo vjeren da nešto treba učiniti. Zato bih molio komisiju da napravi e, akcijski plan na koji bi e, utvrdio kako bi se to moglo učiniti, znači kako bi izgledala ta struktura za direktivu o plaćanjima koja bi se mogla koristiti recimo kao referentna točka za kako to napraviti. Treća stvar odnosi se na to kako postići pozitivni razvoj tržišta u budućnosti i omogućiti između ostaloga kako se lakše identificirati prekogranično. I tu nam potrebna i komisija i zemlje članice koje bi se fokusirale na uredbu IDA i novu uredbu o sprečavanju pranja novca e, koje također treba uključiti u ovo i e, koje bi trebala omogućiti povezivanje sigurnosnih zahtjeva s jedne strane sa e, jednostavnim postupcima za korisnike s druge strane. Nadalje, četvrta komisija treba provesti jednu temeljitu analizu bilo kakvih nejasnih informacija koje sam pružao potrošačima o e, tečajevima, konverzijskim tečajevima za valute, deviznim tečajevima i jer e, to je velika, veliki problem za potrošače koji stavlja u nepovoljan položaj, pa molim komisiju da riješi o, ovaj problem i omogući potrošaču u stvarnom svijetu da, dobro, e, da bolje razumije i da sam bude, e, u, ima kontrolu na tom situaciju. Pet, nemamo zaboraviti da postoji i ponuda. Naime, moramo da treba postojati ova strana koja nudi nešto. Čak i najmanjoj tvrtci lakše je funkcionirati na ovaj način na, jedinstvenom tržištu i postoji niz mjera koja, ja mislim da bi mogle pomoći. Jedno bi bilo da se uspostavi koordinirana mreža nacionalnih kontaktnih točaka, recimo one stop shopova, ovih jedinstvenih kontaktnih mjesta, koji bi davali potporu i e, recimo savjete drugim tvrtkama koje bi željele iskoristiti mogućnosti prekogranične trgovine na ovaj način. Dakle, ovih pet točaka svakako samo su dio operativne agende koju treba ovdje razraditi i e, nadam se da će zelena knjiga biti temelj za inicijative i predloge za druge ključne stvari ovoga, jer ovo je tek početak jednog dugoročnog procesa i veselim se daljnjoj suradnji na ovom nacrtu izvješća i nadam se da ćemo na kraju uspjeti nekako e, doći do jednog jasnog izvješća koje će dobiti široku političku potporu. Hvala. Hvala izvjestitelj. A sada Danuta Hubner u ime e, Europske pučke stranke. Mijenjam Alena Kadeka koji danas nije mogao doći na sastanak pa me zamolio da prenesem njegovo mišljenje. Smatramo da je ovo zaista e, jako dobro izvješće Olea Ludvigsena, ali je uvjeren da ćemo moći napraviti i jak i ambiciozan prijedlog o maloprodajnim financijskim uslugama. E, ponovno uspostavljanje takvog tržišta e, je u skladu sa željom komisije da se uspostavi jedinstveno digitalno tržište, ali isto tako i unije tržišta kapitala. I e, to e, malo prodajne financijske e, usluge su posljednjih godina bile predmetom zakonodavstva na europskoj razini i zato ih treba u potpunosti provesti prije nego što se donese novo zakonodavstvo. Trebamo također proučiti kakav su utjecaj imale na maloprodajne financijske usluge do sada i zato se slažem izvjestiteljem da treba povećati prikupljanje podataka. Europsko tržište za maloprodajne financijske usluge e, predstavlja veliku prednost, naročito za mala i srednja poduzeća i za nova poduzeća. I e, naročito moramo proučiti ulogu digitalizacije u tom procesu kao i ulogu finteka. Otvaranje za financijskih usluga za više konkurentnosti imat će puno pozitivnih utjecaja na cijene, ali i na inovaciju. Ne zaboravimo da su prekogranične usluge e, na planu maloprodaje financijskih usluga i dalje velike. Kada gledamo na e, sustave i režime zaštite potrošača, da tu ima još e, puno prepreka primjerice u zdravstvu. I dok god e, se budemo morali nositi sa tolikom količinom razovrsnosti, naš će kapaciteti biti ograničene. A on također predlaže da ne primjenimo jedinstveno e, namjerila za sve, jer postoje različiti dionici u tom sektoru od kojih svaki ima svoja obilježja. Naročito mala i srednja poduzeća imaju određene specifične potrebe, a europska pravila o maloprodaji financijskih usluga moraju ih uzeti u obzir te omogućiti prekogranično poslovanje malim i srednjim poduzećima. Alen također e, govori o tome da je potrebno da europski građani dobiju zaštitu na financijskom planu kao i zaštite na e, privatnosti podataka svugdje u Europi. I e, zato je potrebno također da države članice <clears throat> izravno primjenjuju E, direktivu o nacionalnim bankovnim polozima. moći će se uspostaviti jedan elektronički upisnik tek budu li se poštovala sva pravila. Sustav Finnet pod uvjetom da se ažurira bit će zanimljiv i e, dobar, ali ne smijemo zaboraviti da je povjerenje potrošača ključ i preduvjet svega ovoga. E, prijedlozi izvjestelja su zanimljivi. E, uvođenje portala za uspoređivanje primjena jedinstvenih kontaktnih točaka i e, primjena direktive za borbu protiv pranja novca sve je ono što se treba staviti u prvi plan radimo na ulaganjima, ali ne smijemo zaboraviti da su europski građani također i potencijalni ulagači. A moramo također, kako bismo stvarili ulaganja, omogućiti tvrtkama da imaju poticaje za inovacije. E, dakle, e, o, na ovom području otvaraju se pred nama velike mogućnosti. Oko toga se svi slažemo, moramo u pravom času njih iskoristiti. Alen na kraju kaže da će mu biti drago surađivati s kolegama kako bi Europski parlament imao ambiciozne pozicije, poslao jaku poruku potrošačima, ali i tvrtkama i malim i srednjim poduzećima i moramo sve to usmjeriti na potrošačke cijene i e, moramo raditi na e, e, pitanju inovacija i moramo raditi zajedno kako bismo taj cilj ostvarili. Hvala sad Sandar Luncu ime kluba ECR-a. Hvala. Ja mijenjam kolegu Ašlia Foxa koji danas nije mogao doći. Zamolio me da pročitam njegovo e, izjavu. Gospodin Ashley podržava ovo izvješće, naročito ideju da moramo podržati e, financijsko maloprodajno tržište e, kako bismo omogućili niske cijene za potrošače, što je ključ e, svega. Kao što je upravo rekla gospođa Esen mm, Hubner, treba podržati inovativna mala i srednja poduzeća i fintech tvrtke. Sve će to rezultirati nižim cijenama za potrošače. Mislimo da treba imati dobru regulativu koja će omogućiti da se tehnologija razvija. E, naročito je kolega zadovoljen idejom jedinstvenih kontaktnih točaka. Već je mnogo toga napravljeno na tom planu, pa zato moramo sve učiniti kako bi se bolje koordiniralo ovo što se sada radi. Postoje jedinstvene kontaktne točke u okviru direktive e, o uslugama kao i mreže Solvet. Moramo stoga pokušati izbjeći dupliciranje u radu kako bi naš sustav bio što je učinkovitije moguće. E, gospodin Fox e, e, uočava neke manjkavosti u izvješću. Prvo, prilično je skeptičan što se u izvješću govori o tome da treba uvesti jedinstveno tržište stambenih kredita. To je složeno područje, treba zaista proučiti kakve bi to posljedice imalo i e, vidjeti kakve će rezultate imati direktiva o stambenim kreditima prije nego li se time pozabavimo ovdje. Premo dakle na cjelinu, a ne samo na ove pojedinosti nadalje nakon zakonodavne inicijative e, da se neopravdano geoblokiranje zaustavi. To se treba pomno proučiti sama komisija e, kaže i uviđa da e, se geoblokiranje ne smije uvrstiti u e, financijske odredbe. Gospodin Fox misli također da se treba konzultirati sa e, državama članicama i dionicima gdje je gleoblokiranje e, opravdano, a gdje nije. Komercijalni faktori mogu imati utjecaj na pružanje usluga i različite cijene će postojati u različitim jurisdikcijama. Prema tome treba se time pozabaviti od slučaja do slučaja. E, treći izvor zabrinutosti e, web stranice za uspoređivanje. Smatramo da je možda preuranjeno na to se usmjeriti dok nema više prekograničnih e, proizvoda, da E, upućujemo potrošače na to, ali to je više jedno pitanje, praktično pitanje nego li pitanje sadržaja. Bilo kako bilo, gospodin Fox raduje se suradnji s kolegama i kolegom izvjestiteljem i drugim kolegama izvjestima u Sjeni na njihovim sastancima. Hvala lijepa, sada Silvi Gular. Hvala lijepa. Govorim u ime Sofie Intefeld, ne na nizanskom, barem na engleskom. Zahvaljujem se izvjestitelju, pozdravljamo zelenu knjigu jer zaista čvrsto vjerujemo u jedinstveno tržište za maloprodajne financijske usluge. Moramo biti ambiciozni, raditi brzo. E, fintech se razvija brzinom svjetlosti i ne budemo li dovoljno reaktivni, e, prijeći će nas vrijeme. Države članice u osnovi pozdravljaju jedinstveno tržište, međutim u praksi su jako a, uzmjereni na zaštitu vlastitog gospodarstva. Fintechovi se usmjeruju na druge dijelove svijeta. Maloprodajni financijski e, proizvodi za koji sada nema pravila jedna su od glavnih prepreka za prekograničnu suradnju na tom pitanju. Moramo zaista raditi na tome ako želimo eliminirati prepreke na unutarnjem tržištu, iako se države članice sada bore protiv toga što ALDE pozdravlja ove izvješće. E, što se tiče samo vremenskih rokova, e, ne slažemo se u potpunosti s njima. E, Predlog će se predstaviti krajem lipnja, a akcijski plan treba se prikazati u rujnu, ali čini se da je odgođen. U svakom slučaju treba ga vrlo brzo usvojiti kako bi Europska komisija uzela u obzir mišljenja parlamenta. Hvala. A sada u ime GUE gospodin Vjegaš. Hvala lijepa. Ja ću govoriti u ime naše izvjestiteljice u sjeni Marize. Ona je spomenula čitav niz pitanja, a također želi izraziti niz zabrinutosti. Prvo, javilo se pitanje želimo ili ne želimo veći stupanj financijske integracije. Mi smo naravno jako skeptični po tom pitanju jer više integracije na planu financija dovest će naravno do većeg koncentriranja financijskog sektora. To je nešto što smo već svjedoci i zaista sumnjamo e, da će se to pokazati pozitivno za potrošače i porezne obveznike. Isto tako, sumnjamo u to da je to pravi zaključak kojeg treba izvući iz nedavne krize. Postoji još jedna e, izvor zabrinutosti što se tiče sadržaja zelene knjige. On pokušava e, pomiriti različite e, ta mišljenja, različite stavove dionika od na tržištu od potrošača do tvrtke. Nismo sigurni da će rezultat toga biti uspješan jer regulatorna tijela moraju štititi potrošače, to im je zadatak. Isto tako mislimo da postoji puno pritiska na osoblje koje radi u bankama kao da se problem javlja na toj razini. E, ti e, ljudi e, moraju možda ispuniti određene ciljeve kako bi dobili neke dodatke na plaću. To nije ispravan način djelovanja treba djelovati na razini strategija što su ih usvojile multinacionalne financijske institucije. Također, izolirani potrošač niti zna, niti razumije svijet financija. A iluzija s kojom se ovdje moramo nositi je čini se da ako mi damo neku informaciju potrošaču da će stvar postati transparentna. Kao da ti eh, maloprodajni financijski proizvodi nisu sami po sebi dovoljno složeni, a kako bi ih potrošač zaista mogao shvatiti, e, moramo biti realni ako želimo zaštititi potrošača, onda bismo jednostavno sa maloprodajnog financijskog tržišta trebali izbaciti, odnosno zabraniti neke proizvode što bi bilo jako komplicirano načiniti, jer takve financijske usluge su dovele do prevelikih problema. Mnoge obitelji se našli u velikim teškoćama. Bilo je, nažalost, previše takvog ponašanja u Portugalu. Osim toga, postoji ukorjenjeni osjećaj e, nepovjerenja prema financijskim uslugama među potrošačima, a izvjestitelj predlaže da se treba više fokusirati na financijski sektor. Mi smatramo da to nije ispravan pristup jer će dovesti do više zloporabe vladajućeg e, položaja na tržištu i još više problema u Europskoj uniji. Hvala lijepa sada Sven Giegold. Hvala vam, zahvaljujem Ole Ludvigsonu na kvalitetnom izvješću. Mislim da se radi o odličnom temelju za stajalište parlamenta. Naravno, slažem se sa onime što su Sofija i Silvi rekla. Dakle, da moramo biti na vrijeme spremni kako bi se i naš glas čuo. Što se same suštine tiče, smatram da je točno da ulagači dobivaju premalo povrata koji se zarađuju u cijelom financijskom sistemu, a razmjerno previše odlazi posrednicima. Dakle, to posredovanje je nešto što je izuzetno skupo, a mogli bi se dakle reći da je financijski sektor e, prenapuhan, što bi značilo naravno da je zamisao snažnije konkurenciji čime bi se pobrinuli da se troškovi posredovanja spuste i da imamo učinkovitiji sistem, meni osobno čini vjerljivim. Jedno pitanje koje se postavlja je da bismo trebali biti iskreni i reći što to znači da se omogući da europska konkurencija sniži, snizi troškove posredovanja. I tu mislim da komisija nije u potpunosti iskrena u tome kako se bave ovom temom. Naime, Zbog čega potrošači ne vjeruju proizvodima koje se izdaju na drugim tržištima? Zbog toga, i tu se u potpunosti slažem sa onime što je EPP rekao, dakle postoje znatne razlike što se tiče poreznog zakonodavstva, stečenog zakonodavstva, pravne sigurnosti. Dakle, nužno ne vjerujemo dionicima iz drugih zemalja i zbog toga pravne osnove moraju biti usklađene barem do jedne razine koje možemo vjerovati. To je prva stvar. Zbog toga bismo trebali razmotriti te okvire, tu se u potpunosti slažem sa izvjestiteljem, radi se također o tome vjerujemo li kao potrošač tome da će se prema nama pošteno ponašati i tu mora postojati jednaka razina zaštite potrošača svugdje kako bi se moglo vjerovati nekom proizvodu koji se izdaje ili prodaje u drugoj zemlji. Druga stvar, ukoliko su u svojim detaljima proizvodi različiti, tada ih nije lako usporediti i usporedne web stranice neće funkcionirati ukoliko ti proizvodi nisu dovoljno slični. Pozdravljam to što je komisija započela raspravu o većoj standardizaciji proizvoda u području mirovinskih proizvoda, no naravno Ukoliko želimo konkurencije i u drugim segmentima gdje također postoje visoke marže, tada ćemo trebati jednu europsku definiciju osnovnih karakteristika proizvoda kako bi ove usporedbe mogle funkcionirati. Isto vrijedi i za eh, prakse gdje se u, skup, skupu nude pojedini proizvodi koje na taj način nemoguće usporediti. I zbog toga bi parlament treba biti vrlo izravan što se tiče e, oživljavanja tog jedinstvenog tržišta, no ne samo da izražavamo svoje želje, nego i kažemo što doista to znači u smislu temeljnih standarda u svim pojedinim segmentima kako bi prekogranična konkurencija doista mogla funkcionirati i sniziti marže i također te napuhane sisteme posredovanja koje smo sami izgradili. Trenutno se pokazuje da zaštita tih posredničkih troškova od konkurencije kratkoročno može zaštititi pojedine dionike, no dugoročno gledano, i tu se u potpunosti slažem sa Sophie Infeld, imat ćemo te fintech poduzeća koje će biti učinkovitija i koja tada se neće nalaziti u Europi, već će biti locirana negdje drugdje. Dakle, pogrešan protekcionizam prevelikim posredničkim sistemima je nešto što nam zapravo ide na štetu i to ne bismo smjeli dopustiti. I za kraj mislim da bismo pošteno trebali razgovarati o e, nadzoru zaštite potrošača u financijskom području jer unutar ESA imamo te funkcije, ali nismo ESA-ma stavili na raspolaganje nikakve resurse. Tako da ako oni nemaju resurse za zaštitu potrošača, tada se neće moći ništa provesti. Imamo također Mm, u SAD-u takav ured, što je nešto pandan čega zapravo u Europi ne postoji. I ukoliko ne postoji ta razina zaštite potrošača, potrošači neće vjerovati preko graničnim tržištima. Dakle, postoji eh, dosta toga o čemu se slažemo. Zeleni financijski proizvodi su također važni za prode i tu bismo trebali imati odgovarajući okvir unutar e, okvira Pripsa sa zastupnicima Pervez i Pjetikanje smo radili o tome i trebali bismo izraditi ta zajednička pravila za ozelenjivanje proizvoda i mislim, nadam se da je naš švedski kolega otvoren tom ozelenjivanje gospodarstva u to u potpunosti vjerujem. Hvala. Thank you. I'll Marko Valli. Yes. Hvala vam. Ukoliko nema Marko Valija, Catch the Eye, prvaš Beres, izvolite. Hvala lijepa. Zaista se želim zahvaliti Oleo Ludiksonu na ovog prijedlogu izvješća pre koji predstavlja dobar teme za raspravu na temu koja mislim da zahvaljujući inicijativama odbora, mi na našem odboru zapravo napredujemo tek malim koramcima i nekako naslijepo. Htjela bih se opet vratiti na općeniti prijedlog Europske komisije, a to je da se olakša E, Malo prodajno tržište. Nitko od nas ne može biti protiv toga ako je to u interesu potrošača. Međutim, kako bi se to ostvarilo, potrebna su određena jamstva koja su apsolutno nužna. E, s obzirom na ono što smo napravili po pitanju pripsa, e, tu se slažem s onim što brine izvjestitelja, a to je da se proizvodi mogu usporediti među prijedlozima koje bih dala, a to je kad gledamo što je komisija napravila po sažetku direktive Prospekt, da smo mogli se usmjeriti na onaj isti format kao i u Pripsu kako bismo olakšali uspoređivanje. Ljudi koji rade u komisiji i bave se prospektom govore da je taj sažetak nešto iza čega leži jedna druga logika. Ne slažem se s time. Mislim da se radi o jednom dugom dokumentu te e, malo prodajni ulagači žele jednostavno kratak priručnik e, o e, tome što, kako trebaju postupati. Također govori se o mehanizmu obeštećivanja ulagača. Ole Schmidt e, je e, to predložio i mi smo se zato u velikom većinom odlučili, ali vijeće to nije htjelo i od onda se o tome više ne govori, sve je palo u zaborav. Međutim, ako komisija želi da se ovaj prijedlog ostvari, zaista trebamo imati sustav obeštećivanja, uključujući i loše savjetovanje operatera na tržištu. E, nadalje, distribucija putem interneta. Velik broj kolega osvrnuo se na fintech. U današnje vrijeme postoji velik broj proizvoda koji se prodaju na internetu, a rezultat toga je zloporaba potrošača. I e, zato je, mislim, dobro da je komisija napravi konkretne prijedloge po tom pitanju. Što se tiče zaštite potrošača, postoje određeni elementi koji su u rukama nadzornih agencija. Međutim, mi i dalje čekamo da komisija da prijedloge u određenom broju područja gdje smo mi napredovali u okviru dosjeja PRIPS. Tu komisija treba dati prijedloge, mi ih i tekako čekamo, čekamo da ih daju, želimo prijedloge koji će omogućiti da se napreduje na ovom dosjeu. Hvala. Nitko drugi se nije javio za riječ, pa možemo riječ dati izvjestitelju. Hvala lijepa. Zahvaljujem svima na stalištima koje su iznijeli. Svakako postoje određene prepreke promjenama koje želimo unijeti, tako da sam izvješće podijelio u dva dijela, dugoročna i kratkoročna perspektiva. Smatram da je glavni cilj pobrinuti se da stvar funkcionira u potpunosti i nadamo se da će to osnažiti konkurentnost i da će potrošači biti u središtu pažnje. Što se malih i srednjih poduzeća tiče, vrlo je važno da ona mogu na jedan razuman način funkcionirati u svim zemljama. Očito za ovo će trebati određeno vrijeme, no što se mene tiče, moramo raditi što je brže moguće kako bismo doista mogli što je prije moguće formirati naš zajednički predlog te tako utjecati na ono što će komisija usvojiti u svom stajalištu. Zahvaljujem još jednom na svim stajalištima i unaprijed se zahvaljujem na svim amandmanima koje ćete podnijeti. Kao što sam već rekao, pokušat ćemo sastaviti nešto što može široka većina doista poduprijeti i što kasnije možemo podnijeti odboru za glasanje. Nadam se da će sve dobro proći, prilično sam čak siguran u to. Hvala. Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana 28. lipnja u podne razmatanje amandmana 31 prvi kolovo za glasanje na ekonom 29. rujna na plenarnoj u studenom na prvom zasjedanju i zahvaljujem. Ovim možemo e, zaključiti jutarnji sastanak. Nastavit ćemo popodne u 15 sati sa razmjenom stajališta e, mišljenja sa Jonathanom Hillom.